Zapisnik i tekstovi odobreni na sjednici održanoj 5. listopada. Raspodljeni imate li primjedbi? Ne, smatramo da je tekst odobren. Nadležne vlasti Ujedine kralje